Priopćenje tiče se nakon konzultacije sa klubova zastupnika. Predsjednik e, predlaže da se promijene dvije točke dnevnog reda, da se te dvije točke zamijene. Točka o nestabilnoj situaciji u Libiji i e, posljedicama, to je za sad predviđeno u četvrtak ujutro, time bi se bavili u sjedu popodne, dok bi točkom 27. E, sastanak Ujedinjenih naroda trenutno predviđen za sjedu popodne, Dakle, to bi obradili u četvrtak jutro imali zamjerki. Ne vidim ih i stoga ćemo izmijeniti.